Dame i gospodo, zapisnik sa sjednice od 24.6. stoje na raspolaganje imali primjedaba. Ako to nije slučaj, smatramo da je zapisnik usvojen. Gospodine Fehovštad, javili ste se za riječ u vezi sa poslovnikom.

Predlažem da kasnije kad kod razmatranja dnevnog reda dođemo do četvrtka, onda ću vam ponovo dati riječ pa ćemo onda o tome glasati. Je li to u redu? Gospođo Hams, vi ste se javili u vezi sa poslovnikom, izvolite. Gospodine predsjedniče, cijenjeni kolege, ovaj tjedan je u znaku rasprave o referendumu u Grčkoj. Vjerujem da Grčka i Europska, da su Grčka i Europska unija ukupno gledano u jednoj teškoj situaciji. Što je do toga dovelo? E, može se pročitati naknadno rasprave koje su se odvijale u Europskom parlamentu koje je na vrijeme upozoravao da bi moglo doći do takvog razvoja događaja gdje se može pročitati što je rekao i naš predsjednik Martin Schulz što treba učiniti da se to spriječi. Što je sad važno i što je ispravno, a što je pogrešno? Po mom mišljenju najvažnija uloga Europskog parlamenta, a to je tijelo koje je direktno izabrano, demokratskim izabrano e, od strane građana cijele Europske unije. Dakle, naša je uloga da gradimo mostove i e, pomognemo da se razriješi ova teška situacija u kojoj se nalazim. Nije mi lako ovo govoriti. E, moram vam reći da po mom mišljenju moj klub zastupnika ima pravo kad je izrazilo stajalište da je način kako ste se vi umješali u raspravu pred parlamentom pred referendum u Grčkom bio pogrešan. Ne zato što ste vi e, pozvali grčke birače da glasaju sa ja, sa da, nego zato što ste doprinijeli konfrontaciji koja je u tijeku u Grčkoj i u drugim zemljama i želim vam reći da po mom mišljenju niste prikladni za to da igrate aktivnu ulogu kao predstavnik Europskog parlamenta u ovoj akutnoj situaciji. E, molim vas da se držite po strani jer šteta koju ste nanijeli za Europski parlament je veća nego korist koju ste htjeli postići. Pretpostavljam, gospođo Cimer, da se vi javljate za riječ na istu temu. Da, točno pretpostavljate. E, e, mi smo u prošlom tjednu gospodin Papadimunis kao potpredsjednik i ja smo vam poslali prošli tjedan jedno pismo i protestirali protiv toga što ste početkom prošlog tjedna aktivno kao predsjednik Europskog parlamenta e, utjecali, intervenirali na provedbu referenduma. Po našem mišljenju to je nedopustivo da predsjednik Europskog parlamenta, jedine direktno izabrane europske institucije da se e, miješa u jedan demokratski e, postupak u jednoj zemlji članica. To niste učinili ni pred referendum u Škotskoj, ni pred referendum u Nizozemskoj, naravno tada niste još bili predsjednik, ali e, u nijednom, takvo, nijednom takvom slučaju nisam doživjela da jedan predsjednik Europskog parlamenta se na taj način umiješao a istovremeno je i izjavio nisam doživjela da jedan parlament Europskog parlamenta izjavi da je jedna vlada na svom kraju da je treba izabrati novu vladu da je predsjednik jedne vlade manipulator ili demagog mislim da to nema nikakve veze sa vašom funkcijom i vašom odgovornošću u, ovom, u ovoj instituciji vi ste najavili da ćete jačati e, prava Europskog parlamenta, ali vi niste dobili našu podršku za to što ste vi uvjereni da ste vi Europski parlament. Nas niste pitali, od nas niste dobili mandat koju poziciju trebate zastupati i zato vas doista molim da ubuduće to ne činite. Svaki narod ima pravo odlučiti o važnim pitanjima u okviru jednog referenduma a mi kao europski parlament jedna demokratski izabrana institucija mi moramo braniti demokraciju i nije dopustivo da u europskoj uniji e, da su e, građani i građanke birači najslabija kara, karika u lancu moramo im dopustiti da koriste svoja demokratska prava i zato vas Molim da to prihvatite. Po mom mišljenju, gospodine predsjedniče, pretjerali ste i molim vas da se vratite e, u svoje okvire svojih ovlasti. Dame i gospodo, sad imam naravno tu cijeli niz imena kolega koji su se javili za riječ. Ovo je sad jedna teška situacija. Ja naravno e, ne mogu u ovakvoj situaciji prekidati govornika, ali vi ste govorili mnogo dulje nego što ste zapravo imali vremena na raspolaganje, na raspolaganju. Malo sam zaprepašten kad se radi o mađarskoj vladi onda se od mene traži da e, koristeći sva sredstva predstavljam Europski parlament e, molim vas da točno pročitate tekstove prije nego što e, vi ćete u vezi s njima. Dakle, molim vas da razmislite da li doista želite govoriti na ovu temu. Još jednom pitam. Izvolite gospodine Fehovštat. u vezi sa jednom točkom e, koja je na dnevnom redu za srijedu, možemo li o tome sada? Da li to želite da o tome govorimo u srijedu, radi se o Grčkoj, u srijedu ili sada? Odmah ćemo sada preći na e, analizu dnevnog reda, onda ću vam dati riječ. Da li sada neko želi riječ u vezi sa ovim što su iznijele kolegice Hams i Izvolite gospodine Pitela. Predsjedniče, ne mislim da kada netko postane predsjednik Europskog parlamenta ili predsjednik parlamenta da gubi pravo da se, e, kaže svoje mišljenje da više ne smije govoriti. Moram reći da kada sam se prije nekoliko mjeseci susreo s Martinom Šulcom, uvijek sam od kolege Šulca iz mojeg političkog kluba i uvijek vidio da on kaže i da traži na pozitivan i konstruktivan način da dođe do rješenja. Uvijek se zalagao za rješenje kojim će se spasiti Grčka i uvijek je pokazao solidarnost grčkim stanovnicima. Smatram pogrešnim da u ovako teškom trenutku u povijesti europskih institucija mi jednostavno imamo na meti one koji to ne bi trebale biti. Mislim da sve što se radi kako bi Europska unija, Eurozona i Grčka izašla iz ovih velikih poteškoća da to treba učiniti. Ja ovdje potvrđujem činjenicu da se europski socijalisti zalažu da učine sve što mogu da spase Grčku uz poštovanje grčke vlade i uz poštovanje načela solidarnosti koje je toliko važno Europskoj uniji. Ne smijemo se izgubiti u polemikama koje su usmjerene prema jednoj osobi. Vi ste kao predsjednik obnašajući svoju dužnost, pokazali koliko je prestižan i kakve ovlasti ima Europski parlament. Hvala lijepa. Nitko se više nije javio za riječ. E,